Okay, colleagues, we're going to meeting. kolegice i kolege, sada se posvećujemo točki 22. Riječ je o ad hoc izaslanstvu na političkom forumu na visokoj razini gospodarskog i socijalnog vijeća je koje se održalo u srpnju 16. do 18. E, samo izaslanstvo e, koje sam sačinjava eto ja, Jose Farija, Teresa Jimenez, Ljana Zovko, Ane Hasekamp, Anne Danano, kao što znate, to je mm, zapravo politički forum na visokoj razini gdje Ujedinjene narodne Europske unije svake godine održavaju sastanak i čitav niz zemalja predstavlja svoje nacionalne planove za implementaciju e, ciljeva održivog razvoja Krčka, Irska, Litva, Latvija, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Španjolska su predstavili svoje dobrovoljne nacionalne izvješća Mislim da je poziv e, bi trebali e, provjeriti koje su to nacionalni ciljevi i što to nacionalne vlade predstavljaju jedinim narodima. Što se tiče našeg izaslanstva, mi smo imali smo izvrsne sastanke e, poznavajućeg Antone Teresa, glavnog tajnika Mohamed je isto tako Luza Arbe koja je zadužena za e, sve vezano uz, kao ključna osoba, a vezano uz pitanje migracije i izbjeglica. Također smo se susreli i sa Ahimom Steinerom, UNDP administratorom između ostalih e, osoba koje smo tamo susreli. Imate kopiju izvješća u vašim dokumentima. Ključni događaj je bio kada usporedim sa 2015. godine kada smo imali optimistički pristup e, svih ovih e, zajednica koje su potpisivali sami ciljeve održivog razvoja. Ono što se sada vidjelo da je taj E, e, optimizam splasno i da zapravo e, povlačenje sad iz multilateralnih sporazuma je zapravo imalo i odraza i na Ujedinjene narode ja sam upravo shvatila da i da je odstupilo osoba u čiji ime sam zaboravila upravo danas popodne sa pozicije u Jedinim narodima. Očigledno da se nešto događa u Jedinim narodima. Mi smo i čuli što se dogodilo i sa završnom deklaracijom e, nismo imali jedinstveni stav Izrael i SAD nisu potpisali ovu završnu deklaraciju vezano uz ciljeva državnog razvoja, a to je razočaravajuće jer time e, bi i neke druge države mogle na neki način e, narušiti ovaj kompletan globalni sporazum. Antonio Guterres je govorio upravo o svemu onome kad je riječ o fundamentalnim reformi i o osnaživanju jedinih naroda. Međutim, to je podrivano, a isto tako nedostatkom sredstava a jasna poruka koju sam ja e, ponijela sa sobom sa ovog na visokoj razini s obzirom da e SAD se povlači iz eh, upravo svih elemenata multilateralizma i s obzirom isto tako i na neke eh, napetosti u svijeta UN mora rasti u svojoj vrijednosti, a isto tako i kada je riječ eh, rasti i kada je riječ o ciljima održivog razvoja i pariških sporazuma i isto tako svih onih sporazuma vezano klimatske promjene, prije svega povezano i sa onime što smo jučer čuli, a to su dakle IPCC izvješće o klimatskim promjenama, koliko zaista treba treba učiniti kako bismo zaštitili svijet od globalnog zatopljenja. Izuzetno je značajno, konferencija sljedeće godine će biti još značajnije. Europska unija e, će izvještavati 2019. godine o dakle, rezultatima Europske unije. Sve institucije će biti uključena. Jedan od najvažnijih e, segmenata o kojima bismo danas mogli progovoriti je, s obzirom na činjenicu da Europska unija treba preuzeti vodeću ulogu, kako ćemo mi kao parlament učiniti naš dio i da se to upravo i dogodi. Na sastanku koordinatora ćemo upravo dati i prijedloge kako eto parlament e, još jednom vezano uz ciljeve održivog razvoja Naravno, po prvi puta smo imali i zajedničku izaslanstvo, dakle ne samo iz našeg odbora za razvoj, već i odbora za okoliš, e, jedno zajedničko izaslanstvo. Međutim, ciljevi održivog razvoja pokrivaju čitav niz elemenata. Prijedlog bi bio da u budućnosti o HLBF zapravo tretiramo kao e, dakle kao kopove koje se tiču klimatskih promjena kako bismo na temelju toga imali i raspravu o ciljevima održivog razvoja i kako bi ta izaslanstvo e, vodilo predsjednik ili potpredsjednik parlamenta a kako bismo i time imali isto tako vezano HRBF i e, rezoluciju naš konzistentni rad kroz čitav niz odbora kako bismo upravo na taj način dali jednu snažnu poruku svijetu da Europska unija želi pojačati svoje aktivnosti i da je uloga u tome parlamenta izuzetno značajna. Ja bih želila sada dati riječ Arne Lice, ne znam zašto ne sjedi na svom mjestu. Arne, da vidim zašto je to tako, ima dvije kolegice sa sobom. Ana, da li želiš uzeti riječ? Anja? Ne možete si davati prednost jedan drugome, ja ću ipak eh, dati riječ Ani. Ani Hasenkamp, eh, nekoliko riječi, izvoli. A Arne poslije tebe. Uh, uh, Hvala lijepa. Nisam ništa pripremila, nisam pripremila ni govor, ali mišljenja sam da ono što si kazala zaista je E, bilo značajno istaknuti i da svake godine pripremimo jedno izvješće kad je reč o ciljevima održivog razvoja. Za mene to je doista bilo jako dobro i korisno da budem u Njorku i da prošlog tjedna jedan od Uh, e, e, Ujedini narodi su objavili svoje izvješće i upravo vezano s problemima na koji sam ja posebno usredotočeno, a to je zaista hitne, hitno djelovanje, a to je e, dakle proizvodnja i prerada i konzumacija mesa. Mislim da je to i moja osobna misija koja je u Njorku i ostvarena, zaista je bilo važno da budemo nazočni kao Europski parlament i zaslanstvo Europskog parlamenta da odigramo jednu ključnu ulogu i da imamo snažan glas e, koji se čuo. A ne. Hvala lijepa. Ja bih e, želio isto tako naglasiti da si nam e, omogućila da jednom sporednom događanju isto porgovorimo, a to je bila riječ o e, skupu posvećena životinjama, isto tako i proizvodnja u mesu zapravo utječe na resurse kao što je to voda i zagrajavanje, i neki drugi kolege, kao što je to Bogdan Venta, koji je bio u tom izaslanstvu i prošle godine, pokušali smo zaista da, s obzirom smo često bili u Njorku, da uvijek e, iznova zahvalimo e, komisiji i našoj e, delegaciji u Yorku koji su nam svakako omogućio susrete sa onim ljudima preko svog ureda koji se tamo nalaze, ali koji su nas isto tako i proveli kroz ovaj tjedan i ove dane koje smo poravili tamo. Bilo nam je drago da smo mogli susreti se sa gospodinom Guteresom. Također imali prvotno 10 minuta, međutim u konačnici to je bilo 25-30 minuta i mogli smo u nekoliko tema koje smo s njim uspjeli dotaknuti, nekoliko točaka, nekoliko projekata na kojima radimo, međutim isto tako i uručiti mu naše izvješće o e, klimatskoj diplomaciji prije, dakle sam ljetne stanke i on sam je e, ovo spominjao, a i Adja je spominjala tematiku e, povezanosti e, klimatskih promjena i proizvodnje mesa. Važnost e, Ujedinjenih naroda u diplomatskim nastojanjima kao što je to i povlačenje SAD-a iz raznih kremija, Htjeli smo isto tako i predstaviti naše djelovanje. Ciljevi održavog razvoja nisu samo tema drugih, već jednako tako važni za nas same, a s obzirom da smo isto tako uzeli u obzir ovu potporu koju smo dobili još neke druge prateći događaje, jednu koju je organizirala Fondacija Bertelsmann, novi standardi za e, održive ciljeve razvoja, a isto tako i prvi mehanizmi za prikupljanje podataka koji na neki način mogu dati bolji uvid u situacije u pojedinim državama. Kao što je Linda već istaknula, Čini mi se da ove dvije, dva predstavljanja Izraela i SAD-a E, to je na neki način e, bio događaj kakvih do sada nismo vidjeli ni, ovih, ni ove godine, ni prethodnih godina. Jako mi se svidjelo to što ste spominjali da smo imali zajedničko izaslanstvo, to je jedan dobar početak. No iskustva o klimatskoj diplomaciji zapravo ne postoji nikakav interes drugih e, odbora da se priključe osim odbora za okoliš Eh, on ipak eh, ne bi voljeli da to eh, bude dio kopa, znači odbor dakle, za vanjske poslove. Mislim da sam Europski parlament sudjeluje na Katovicama u Poljskoj. prije svega kad je riječ o međunarodnim zaslanstvima ili isto tako kad je riječ o klimatskim pitanjima i pitanjima održivog ciljeva razvoja, pet, šest ili sedam odbora koji moraju slati svoje ključne ljude koji izvještavaju o tome ako želimo zaista nastupiti i biti viđeni i kada vidimo da daleko stvari moramo proširiti osim ova dva odbora koja su bila nazočna i to moramo prenijeti kao poruku našim kolegama za budućnost. Jedno iznenađenje koje su isto tako to je poziv na progresivno društvo. Oni su ove ciljeve održivog razvoja vidjeli kao političku komponentu. Unutar našeg parlamenta moramo biti vidljivi, učljivi o svemu onome što glasujemo, a da je to zasnovano na ciljevima održivog razvoja kao temelju. I s tim u vezi smo razgovarali, kada je riječ o ciljevima održivog razvoja i svim temama koje se odvijaju kroz naše odbore, da se upravo na neki način objasni što se po time podrazumijeva i kao što je Linda istaknula, iduće godine to će biti od predstavnog značenja, jer Europska komisija nije učinila nikakav plan kretanja i mi smo spominjali to s obzirom da nemamo ovaj plan kretanja komisije, moramo i osigurati preduvjete da idućeg ljeta kada će se ponovo izabrati novi parlament, a kada još nećemo imati komisiju, da ćemo se naći u jednoj situaciji koja će biti dosta nezavidna. Želim isto tako kazati da moramo pronaći i e, isto tako reprezentativne smjernice koje mi kao parlament, s obzirom da nećemo biti još postavljeni, iz kojih ćemo vidjeti tko i na koji način će Europska unija biti nazočna ovim međunarodnim skupima, e, skupovima i to moramo svakako e, na neki način izraziti kroz sve naše sastanke koje ćemo u bliskoj budućnosti imati. Hvala lijepo, Arne. Da li Heidi, koja je bila izuzetno aktivna, kao naša potpredsjednica. Hvala lijepa. Hvala, Linda. Sjećam se kada smo se u Strasburu našli na hodnicima u jednu gluho i mračno doba, mislim da je to bio prosinac ili studeni prošle godine kada si kazala da bi htjela vidjeti jedan stalni mehanizam kako bi se pratio implementacija samih ciljeva od e, državog razvoja. Mi smo započeli tada s tim poslom, ali ono što sada imamo za koordinatore iz odbora DV i ENVI je nešto što je apsolutno fantastično. Mnogi koji su doprinijeli ovom ishodu, uključujući isto tako i e, dakle sami direktori ovih e, sektora. Ja sam zaista sretna što imamo ovakav kvalitetan i značajan doprinos ali Impol, Expol, dakle ova izvješća koja se ovdje predstavljaju u samom ratnom E, nacrtu plana. Dakle, to je doista dobilo jednu snažnu potporu svih institucija unutar e, naše kuće. Možemo biti vrlo kreativni ako se svi zajedno uključimo, međutim moramo pritom biti i sustavni da bi ishod bio sustavan kao takav. Sama ideja o tome da koje je iznio predsjednik i koji je dobio ovaj prijedlog, a isto tako treba e, se na neki način e, opredijeliti za ovaj e, institucionalni rad koji je pred nama. Mislim da s obzirom da ćemo dobiti očekivanu potporu i s obzirom da postoji nada da će i predsjednik ovo primiti, tada ćemo moći predstaviti to i u drugim parlamentima. Naravno da to moguće da i nek nacionalni parlamenti jesu na jednoj višoj razini i ta iskustva možemo razmjenjivati i vjerujem da ćemo imati i mogućnosti nakon izbora tko god e, da će e, biti u mogućnosti raspravljati to s nacionalnim parlamentima. Još e, nešto bih želio istaknuti sutra, ne, odnosno prekustra, a to je E, platforma dionika kada ćemo dobiti zapravo e, dodatne podatke o e, dakle, dokumentu o promišljanju koje izrađuje Europska komisija. Ne znam da li ćemo o tome raspraviti zajedno sa odborom za okrešu na dolazećim tjednima kako bismo zaista i ovu točku popratili. Zaista impresionirana sam ovim prijedlogom koji sam dobila na stolu vezano uz ovaj forum, e, vezano uz izaslanstva, a isto tako i e, glavni odbor Envi. Čini se da ne znamo previše toga što se događa. Mi smo e, postavili zastupljenost parlamenta kao takvog, morat ćemo saznati daleko više o tome da vidimo šta se događa na forum ovih dionika. Ne znam, znamo da komisija objavljuje sam ovaj dokument e, gospodina Timmermansa i planirani isto tako dokument i predviđen da europski koncepti razvoja kao takvih, mislim da će to biti jedan doprinos komisije prije 2019. godine i ono što bi mene zanimalo, možda bi nam komisija mogla kazati koji su sljedeći koraci i što će komisija, da li će to biti bilo danjivanje, e, dakle e, izdavanje dokumenta kako bismo imali zaista e, informaciju o tome prije samih parlamentarnih izbora. Jes, dakle, Europska služba za vanjsko djelovanje, DEFCO, evo, budite kratki, još imamo dvije točke na dnevnom redu. Yes, Hvala vam lijepa što ste nam dali riječ. Ja radim u glavnoj upravi DEVKO u jedinici koja se bavi ciljevima održivog razvoja. Bila sam također u Njujorku na ovom e, sastanku stručnjaka. Imala sam priliku sudjelovati na onom briefingu koji ste održali u srpnju. A bili smo i na sastanku sa povjerenikom kao i s povjerenikom Velom. E, htjela sam samo zahvaliti što ste predstavili ovo izvješće i također reći kako sam doista pod dojmom sastanaka koje ste uspjeli održati na visokoj razini. Izaslanstvo Europske unije veoma zadovoljno ovom misijom. Doista je važno da parlament sudjeluje na tako visokoj razini, osobito sada kada pripremate ovo izvješće u tako izazovnim vremenima. Kao što ste rekli, optimizam nestaje svuda oko nas, toga smo i mi svjesni i toga smo bili svjesni i tijekom tih e, sastanaka E, mislim da ovime pokazujemo i svoju predanost da ostanemo među vodećim čimbenicima kada je riječ o održivom razvoju i kao što ste i sami spomenuli i ove godine i sljedeće godine pripremit ćemo E, niz dokumenata pripremajući se za forum na visokoj političkoj razini 29. E, dakle, mi u našoj općoj upravi e, prikupili smo čitav niz ulaznih informacija koje sada analiziramo. Sljedećega tjedna, kao što znate, održat će se sastanak u srijedu sljedećega tjedna dobit ćete više podataka o tome. Kao što znate, priprema se i jedan dokument za razmatranje. To je dokument koji bi trebao biti objavljen krajem ove godine. Istodobno radimo na dodjeli Europske nagrade za održivost Dakle, sve su to e, ključne primjene, e, pri, ključne pripreme za sastanak e, na vrhu 29. Um, Evo, dopustite dvije stvari samo sa moje strane. Hvala Europskom parlamentu što je bio nazočan na forumu na visokoj razini. A drugi element koji moramo primijetiti je da će sljedeća godina biti iznimno važna. Nažalost, ministarska deklaracija prvi puta je stavljena na glasovanje, tako da više nemamo konsenzus u e, donošenju tog dokumenta. I na kraju samo možemo reći da je prije 20 minuta Nick Haley, ambasadorica SAD-a u e, Vijeću sigurnosti, e, podnijela ostavku. Da, hvala vam lijepa. Samo ćemo još reći kako uz izvješće možete vidjeti i vremenski raspored svega što će se događati. Naša dva odbora ponovno će se sastati kako bi u studenom dobila izvješće o praćenju vezano uz održive E, ciljeve, a također imat ćemo i povjerenika Timmermansa na jednom od narednih e, sastanaka. Dakle, nastavljamo zajednički raditi, a sljedeće godine sastanak neće biti u studenom e, nego u prosincu. Dakle, novi parlament trebao bi biti u stanju odaslati svoje izaslanstvo. U svakom slučaju hvala vam lijepa. Nadamo se napretku na ostvarenju u e, ciljeva održivog razvoja. Ja neću biti u sljedećem sazavu parlamenta, osim ako se ne dogodi neko čudo u Ujedinjenoj kraljevini, ali u svakom slučaju nadamo se da ćete vi ostvariti daljnji napredak. Zahvaljujem svima, a zahvaljujem i osoblju e, našem koje nam je pomoglo u svemu ovome. A sada što se tiče pitanja e, pod točkom 23, oba pitanja postavila sam ja, pa mogu govoriti veoma kratko. Prvo pitanje tiče se obrazovanja e, sirijske djece, sirijskih izbjeglica. Neću sada čitati pitanje, samo ću reći kako smo mnogo na ovom odboru govorili o potrebama obrazovanja u hitnim situacijama. Dakle, na konferenciji na kojoj su se donirala sredstva za sirijske izbjeglice određeno je da e, će se jedan dio izdvojiti za obrazovanje pa je moje pitanje za komisiju možemo li pratiti ta sredstva onaj dio sredstava koji se ulaže u obrazovanje e, komisijo možete li se sami predstaviti ja sam e, Michael Miller, voditelj sam jedinice za Bliski istok u glavnoj upravi NIR. E, konferencija koju smo organizirali u travnju ove godine, druga briselska konferencija, povrh e, onih donacija koje ste vi naveli, 4,4 milijuna američkih dolara, prikupila je još otprilike 21,2 milijarde dolara u e, zajmovima od različitih međunarodnih organizacija. Dakle, u vrijeme kada su se organizacije i države obvezivale na davanje tih iznosa, većina njih nije odredila u koje zemlje i za koje svrhe bi ta sredstva trebala ići. U travnju 2017. organizirali smo prethodnu konferenciju u Briselu i komisija se tada obvezala da će organizirati periodičko praćenje trošenja ovih sredstava kako bismo i mi i drugi donatori, a i države e, u koje su primateljice dobile informacije o tome za što se sredstva troše i kako bismo osigurali odgovornost. Od travnja prošle godine objavili smo tri izvješća o praćenju sredstava. Posljednje izvješće neposredno pred glavnu skupštinu UN-a u rujnu. 2018. 3,4 milijarde američkih dolara, povrh onih 4,4 je utrošeno i znamo koji su to eh, sektori, većina sredstava E, je otišla za više sektorske aktivnosti, e, to je 19%. Drugi najveći dio e, je otišao upravo za obrazovanje, 15% ukupnog iznosa, zatim za razvoj gospodarstva i infrastrukturu i potom za hranu. Kada je riječ o obrazovanju, želim naglasiti u odgovoru na vaše pitanje da je Europska komisija u potpunosti predana e, pomaganju državama koje ugošćuju izbjeglice e, i pomažemo u osiguravanju obrazovanja za djecu izbjeglice. Po našem mišljenju potrebno je razmišljati u srednjoročnom razdoblju i jasno formulirati strategije za reformu obrazovnog sustava s obzirom na dugoročnu narav ovog fenomena i s obzirom na činjenicu da postoji velik broj izbjeglica. Važno je da se ne usredotočimo samo na odgovor na krizu u smislu mobiliziranja sredstava, već je važno osigurati i kvalitetu tog obrazovanja i raditi u skladu sa strategijom vezanom uz e, dugoročne krize koju je koleđ usvojio početkom ove godine. Ne provode sve obrazovne programe E, same države u kojima se nalaze izbjeglice. Neki, e, neke obrazovne programe pružaju i sami donatori u dogovoru s tim državama. Još jedna napomena kada je riječ o našem cilju, a to je da osiguramo da sva djeca izbjeglice imaju pristup obrazovanju. To je svakako valjan cilj, ali ga je iznimno teško ostvariti. Zašto? Zato što obrazovanje za djecu izbjeglice nije samo pitanje novca, to je i pitanje upravnih troškova, poteškoća sa registracijom izbjeglica, e, nedostatne su pravne prilike za roditelje. Dakle, e, roditelji često moraju pristati na to da djeca sudjeluju e, u određenom vrsti dječjega rada i tako dalje. Dakle, to su vrlo složena pitanja. Mi smo odlučni da ćemo postići što je to više moguće u suradnji sa državama koje su domaćini. E, dakle, nastojimo što veći broj djece izbjeglica uključiti u kvalitetno obrazovanje. Ovo nije samo dio našeg političkog dijaloga sa državama domaćinima, već je to i dio naših partnerskih sporazuma koje smo sklopili s Jordanom, Libanonom, a i Turskom u sklopu konferencije Brisel 2 o budućnosti e, Sirije. Rekli ste 15% sredstava je utrošeno na obrazovanje. Je li u vašem izvješću navedeno ako je ta zemlja se obvezala dati toliko novca, može li ta zemlja znati koliko je tih njihovih sredstava otišlo na koju namjenu? Recimo ako je Njemačka dala toliko novca, može li Njemačka znati za što su utrošena njihova sredstva? Izvješće koje smo objavili ne navodi pojedinosti koliko je sredstava otišlo za koji program, no mi naravno imamo te podatke, dobivamo podatke od naših donatora. Ako vas zanimaju preciznije informacije, mi sasvim sigurno možemo zatražiti od naših djelatnika da vam dostave te informacije. Hvala vam lijepa. 2016. na donatorskoj konferenciji rečeno je da će e, svako sirijsko dijete te ići u školu. U ovom trenutku 43% sirijske djece još ne ide u školu, a listopad je počela je nova školska godina. Dakle, nismo ispunili svoj cilj. Zahvaljujem komisiji, znam da ste učinili sve što ste mogli. Moje sljedeće pitanje tiče se tuberkuloze. E, kad smo bili u New Yorku, sastali smo se sa ljudima iz Saveza za tuberkulozu koji su nam govorili o tome kako je je e, tuberkuloza najsmrtonosnija zarazna bolest na svijetu od koje stradava više ljudi nego od HIV-a i malarije zajedno. Moje pitanje za komisiju je činimo li dovoljno i e, radimo li nešto po pitanju borbe protiv tuberkuloze. Ja dolazim iz glavne uprave DEVKO. slažemo se sa vašom procjenom vezano uz smrtnost ove bolesti i vezano uz važnost te bolesti. Europska unija je jedna od najvećih boraca protiv tuberkuloze u svijetu. Europska unija i njezine države članice također daju najviše sredstava globalnom fondu za borbu protiv tuberkuloze, malarije i AIDS-a, oko polovine ukupnog iznosa globalnog fonda komisija daje oko 5% e, tog iznosa od oko 407 milijuna eura e, za razdoblje od 2017. do 2019. Kao što smo jučer na ovom odboru mogli čuti od izvršnog direktora Globalnog fonda, Globalni fond da je 65% ukupnih sredstava za borbu protiv tuberkuloze u svijetu i to je dovelo eh, do eh, impresivnih rezultata u zemljama u kojima postoji tuberkuloza. Oko 5 milijuna ljudi je uključeno u liječenje od tuberkuloze. 2019. biti će važno vidjeti eh, sredstva koja će se u novom trogodišnjem ciklusu izdvojiti za ovu ovu svrhu dakle na e, visokom sastanku na u UN-u e, izražena je predanost da se nastavi financirati taj fond. Što se tiče razvojnog programa Europske unije. Tu je izdvojeno novih 1,3 milijarde eura za borbu protiv tuberkuloze u 17 zemalja kako bi se proveli preventivni programi i bolja dijagnostika. Općeniti pristup zdravstvenim uslugama je ključan za borbu protiv tuberkuloze jer je ovo bolest koja najviše zahvaća siromašne i marginalizirane skupine. Zatim potrebno je ulagati u istraživanja, to je ključno kako bismo imali e, učinkovite lijekove koje je moguće e, koje si je moguće i priuštiti, a potrebni su nam i oblici lijekova pogodni za djecu više od 120 milijuna eura uložit će se u istraživanje lijekova i e, cijepiva te za osnovna istraživanja koja će pomoći naše razumijevanje ove bolesti. 85 milijuna eura od tog iznosa Europska unija iz, e, ulaže putem svojih partnera u klinička istraživanja u podsaharskoj Africi i na kraju u sklopu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, u sklopu obzora Europa i drugih programa izdvojit ćemo odgovarajuća sredstva za potporu istraživanjima u partnerskim zemljama kako bi se iskorijenila tuberkuloza predviđaju se veća sredstva i pojednostavljeni e, sustavi kako bi Europska unija mogla na jednostavniji način podupirati neke globalne instrumente poput globalnog fonda kao i neke regionalne instrumente koji će nam pomoći protiv onih bolesti koje su e, osobito značajne na pojedinim regijama. Tuberkuloza je jedna takva bolest. Hvala vam lijepa. Naravno, jačanje temeljnih zdravstvenih sustava je ključno za borbu protiv tuberkuloze, to smo već čuli. E, sada smo došli do točke razno, pod razno. Čini se da nitko se ne javlja pod točkom razno. Naš sljedeći sastanak biti će 19. E, studenoga u 15 sati a 12. E, studenog imamo E, izvanredni sastanak u 9 sati na večer, u 21 sat. Oprostite, to nije najbolje vrijeme za sastanak, ali smo e, tada jedino dobili vrijeme za sastanak. Glasovat ćemo o Samoji i o obzoru Europa. E, nakon ovoga počet će sastanak koordinatora, ali vas molimo da napustite prostoriju, svi koji na njemu ne trebate biti, budući da je sastanak koordinatora koordinatora e, zatvorena sjednica. Zahvaljujem vam svima ako brzo izađete. Hvala vam lijepa.